Pa u 11.30. A sada nas to dovodi do izvješća izvjestiteljice Swinburne o oporavku i sanaciji nebankarskih institucija. Izvjestiteljica ima četiri minute. Hvala lijepo. Ovo izvješće o oporavku i sanaciji nebankarskih institucija napisano je kako bi uočilo nesistemske krize do kojih, do kojih je došlo u nedavnoj financijskoj krizi, a također se bavi i posljedicama. Dakle, regulator je unio neke promjene nakon krize. Dakle, jako malo je učinjeno za stabilnost kritične infrastrukture tržišta. Međutim, uočili smo da postoje mnoge pro, mnogi problemi. Vidjeli smo što se događa kada propadne jedna banka, međutim nismo vidjeli što se događa kada kritična infrastruktura tržišta kolabira i nadam se da to uskoro nećemo ni vidjeti. Ovo izvješće se bavi tim scenarijem. A, promatra a, mogući, a, moguću propast središnjih depozitorija vrijednosnih papira i središnjih drugih ugovornih strana. Bavi se također rizicima u drugim sektorima kao što su osiguravateljska društva i upravitelji portfelja. Dakle, kada se ovaj okvir provede, bit će puno lakše djelovati. E, I iako su ove institucije vrlo dobro funkcionirale 2008. godine, e, tada e, u to vrijeme kada je počela kriza nisu se bavili tolikim brojem transakcija kojima će se možda baviti u, budućnosti. Dakle, središnja druga ugovorena strana i središnji depozitorij vrijednosnih papira mogući su potencijalni uzvori sistemskih rizika u budućnosti i zato su nam potrebne nužne sigurnosne mjere kako bismo bili sigurni da središnje druge ugovorne strane doista donesu sigurnost i transparentnost na financijskim tržištima. E, zato su nam potrebne, e, potreban nam je zakonodavni okvir koji je zdrav, koji je dobar, potrebni su nam planovi oporavka i sanacije i potrebne su nam sanacijska tijela i vidjeti koje su ta sanacijska tijela koja bi trebala, koje bi trebala intervenirati. U ovom izvješću e, vidimo da su nam potrebne potrebne dobre strukture za dobro, za dobro upravljanje središnjim drugim ugovornim stranama. Dakle, banke središnje druge ugovorne strane ne bi trebale provoditi clearing proizvoda čiji rizik ne mogu kontrolirati. Dakle, trebamo osigurati da klijenti i investitori ne budu izloženi rizicima koje možda neće razumjeti. Dakle, potrebna nam je također i redoslijed e, pokrivanja nepodmirenih obveza koje se treba uključiti u ovaj okvir. On se mora jasno definirati i on mora biti jasno iskomuniciran. Parlament je došao do konsenzusa i, i središnje druge ugovorene strane osigurat će E, da se poštuje taj redoslijed pokrivanja nepodmirenih obveza. Međutim, potrebne su nam i razni instrumenti koji e, se mogu donijeti samo u okviru, e, u okviru ovakve rezolucije. I moramo biti sigurni da ukoliko e, središnja druga ugovorna strana odnosno e, ccp iscrpi e, sve svoje, sva svoja sredstva ne može, koristiti neka druga sredstva kao što su na primjer mirovine i zato je upravo nužno dobro, dobro upravljanje ovim, ovim institucijama što se tiče e, središnjeg depozitorija e, vrijednosnih e, papira, situacija je ponešto drugčija, moje brige su manje. Dakle, ovdje već imamo direktivu koja postoji, radi se zapravo o, mi zapravo želimo donijeti zakonodavni, zakonodavni okvir za ovu vrstu problematike što je prije moguće. Nemamo E, zahtjeve u okviru slobodnog javljanja i zato dajem riječ povjerenici Reding. E, htjela bih zahvaliti e, gospođi Swinburne na sjajnom izvješću Činjenica jest da je regulatorni okvir u ovom području jest e, u skladu međunarodnih obveza u okviru e, G20 kako bi se poboljšalo funkcioniranje financijskog tržišta i kako bi se izbjeglo da porezni obveznici snose, e, greške snose teret grešaka financijskih institucija. Pozdravljam doprinos ovog izvješća, doprinos ovog izvješća ovoj važnoj debati na temelju naših konzultacija i na temelju međunarodnog rada koji se E, provodi u ovom okviru, mi se slažemo da je prioritet u ovom području razvoj e, prikladnih instrumenata za oporavak i saniciju i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana. Te institucije e, koje su sistemske po svojoj prirodi će nastaviti rasti, njihov napredak će, nas, će se nastaviti kao što je to G20 i uočio Što se tiče e, drugih institucija koje su spomenute u izvješću, također e, dijelimo potrebu da, e, da, potrebu da se, da se fokusiramo na razne bonitetne, bonitetne mjere bonitetnih sigurnosti i E, također sve to činimo uzimajući u obzir međunarodni rad koji je ovdje učinjen. Također e, zahvaljujemo odgovoru koji izvješće daje na neke ključne pitanje kao što je e, regulatorni okvir za oporavak i sanaciju središnje druge ugovorene strane. Tu su i mehanizmi za pokrivanje gubitka i smatramo da bi to sve trebalo biti transparentno i učinkovito s obzirom na središnju ulogu, a uloga koje osiguravaju središnje druge ugovorne strane. Ali to se komisija uzima sve to u obzir, a i druga, a kao i druge probleme o kojima je bilo riječi u izvješću i pozabavit će se njima vrlo e, podrobno kada bude pripremalo zakonodavstvo u ovom području. Hvala lijepo. Time završavamo raspravu. Glasovanje ćemo održati sutra u 11 sati. 11.30. Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. Eh. Eh, čekamo gospođicu Nibler. Mislim da ćemo morati možda pričekati koji trenutak njezin dolazak.